Dear uh, Dragi kolege, sve vas pozdravljam na ovom uh, našem zajedničkom sastanku. Roberto Gualtieri, uh, predsjedavajući odbora ICON, će nam se pridružiti. A također pozdravljamo ne jednog, ne dvojicu, nego tri povjerenika, gospodin Dombrovski, Stisen i Moskovisi, gdje ćemo održati naš godišnji dijalog o mehanizmu upozoravanja i također o godišnjem pregledu rasta. Ovo je dio našeg okvira odgovornosti koji je dio paketa šest propisa, a također je to dio našeg rada na godišnjem pregledu koji je dio onog godišnjeg ciklusa Dakle, ovaj dijalog je dio tog, tih aktivnosti. Znači, e, komisija se mora pojaviti pred e, nadležnim odborima ovog parlamenta jer to omogućava izvjestiteljima da rasprave s povjerenicima godišnji e, pregled i također izvješće o zaposlenosti te da se razmijene mišljenja i da se pozove komisija na odgovornost po potrebi. Evo, prvo ćemo sada dati riječ našim povjerenicima koji će govoriti svaki po 20 minuta. Onda ćemo imati mm, dva kruga govora. E, prvi dio će biti e, pod, pod predsjedanjem gospodina Leonskoka i onda ćemo imati daljnje govornike, ali evo prvo ću dati riječ potpredsjedniku i povjereniku Dombrovskisu da nam se obrate s uvodnim napomenama. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, drago nam je što vam možemo predstaviti jesenski paket koji se pokreće europski semestar za ovu godinu za sljedeću godinu. Imamo mm, skromnu, e, skromni oporavak gospodarstva, e, BDP više nego što je bio prije krize i sve zemlje članice će ostvariti rast sljedeće godine. E, sve više se otvaraju nova radna mjesta i smanjuje se nezaposlenost. Ulaganja se također počinju povećavati što se tiče omjera između BDP-a i javnog duga, to će tokom sljedeće dvije godine također nastaviti padati. Ali ono što nas e, ohrabruje, e, to da su pozitivni trendovi, ali oni su još uvijek dosta krhki. Politička neizvjesnost, e, slab globalni rast utječu na sjačinu našeg gospodarskog rasta. Također tu imamo mnogo drugih izazova koji su E, izraženi u izvješću o nezaposlenosti koja je još uvijek visoka pogotovo među mladima. E, I dalje imamo nejednakost što se tiče rasta, što se tiče prihoda i, i dalje imamo visok dug i javni i privatni i u bankarskom sektoru imamo visok udio loših nenaplativih kredita. Znači svi e, ti izazovi i dalje su tu i koja bi bila, koji bi bio zaključak, moramo udvostručiti napore kako bismo potaknuli ulaganja, e, proveli strukturne reforme i osigurali odgovornu fiskalnu politiku. I tu se moramo usredotočiti na pravičnost na socijalnom planu i veću inkluzivnost. Kao prvo što se tiče većih ulaganja. To će potaći i potražnju kratkoročno, ali i potencijal za rast dugoročno. Kako bi se to ostvarilo, moramo e, sve administrativne i regulatorne barijere ukloniti za ulaganja na svim razinama. Također moramo nastaviti rad e, na e, uniji tržišta kapitala, bankovnoj uniji. Još uvijek imamo nekih problema u nekim zemljama, u tim dijelovima tih sektora. I također moramo nastaviti sa uspješnim provođenjem europskog plana za strateška ulaganja. Što se tiče reformi, to će također e, povući ulaganje, privući ulaganja i povećati realni, dohodak i otvoriti nove mogućnosti za poslovanje. Ali kao prvo ambiciozan napredak trebamo postići na razinama svih zemalja članica kako bi se to e, prelilo na Europsku uniju. Mm, odgovorna fiskalna politika je tu od izuzetno velikog značaja. I ovaj paket e, iznosi fiskalnu politiku Europske eh, unije koji se zasniva na govor, između ostaloga i na govor o stanju unije predsjednika Junkera. Vidimo pozitivan stav i prema mješavini politika u Europskoj eh, uniji i moramo uzeti u obzir i fiskalnu eh, održivost. Što se tiče nacionalnih fiskalnih politika, moramo olakšati kratkoročnu stabilizaciju u europodručju e, koja će doživjeti slab, dosta slabo proširenje u ovim godinama koje su pred nama. I imamo neke zemlje koje su obuhvaćene programom za EDP, pretjerani deficit, moraju se svi držati preporuka koje su dobile. Imamo također e, i srednjoročne ciljeve i tu bismo trebali imati ekspanzivniju fiskalnu politiku, e, posebno zato što će se na taj način potaknuti ulaganja. U izvješću se također govoriti i o kvaliteti financiranja, zato što će onda biti e, govorim dakle o javnim financijama, ubiranje prihoda i mudrija potrošnja. Što se tiče europodručja, šest područja su veoma važna kao prvo reforme za rast i produktivnost, e, fiskalni stav kakav treba, e, ojačavanje bankarskog sektora i dovršenje e, monetarne i unije i bankovne unije. Sve se to treba iskombinirati kako bi se pojačala ulaganja, financijska stabilnost, rast i zaposlenost. U globalnom kontekstu imamo neizvjesnost i veoma je važno mobilizirati sve faktore koji potiču rast e, kroz odgovarajuću politiku. Što se tiče provedbe, e, vidjeli smo kakva je situacija na tržištima rada, ali i dalje imamo e, veliku, veliku, velike probleme, dakle nejednakost i imamo velik broj mladih koji se niti ne obrazuju, niti su zaposleni i također premala zastupljena žena na tržištu rada dolje priljev tražitelja azila i migranata je također djelovao na tržište rada. Sve zemlje članice trebaju povećati, e, odnosno e, nastaviti provoditi bržim tempom reforme koje su predviđene njihovim e, preporukama za pojedine zemlje. Imamo i Europski strukturni investicijski fond, investicijski plan za Europu i čim se usvoji imat ćemo i program za podršku strukturnim reformama, znači su zakonodavci to još moraju usvojiti. Često se rezultati reformi kasno vide, ali što se više odgađa njihovo e, provođenje, to će već, biti makroekonomske nestabilnosti i neće doći do rasta koji želimo vidjeti. Sve zemlje članice trebaju procijeniti rizik od makroekonomskih e, neravnoteža i imamo nekoliko zemalja koje su kroz, prošle kroz tu analizu, 19 zemalja je sada trenutno u tome vidimo da su neke zemlje e, uspjele riješiti neuravnoteženost, ali još uvijek ima problema. Sljedećeg proljeća ćemo izdati nove e, preporuke za pojedine zemlje i želimo osnažiti naš dijalog kako bismo e, uspješno proveli reforme i ovaj godišnji e, pregled rasta traži snažnu, uključenost parlamenata i socijalnih partnera. Također se trebamo koncentrirati na izazove koji su specifični za pojedine zemlje i tu tražimo i da Europski parlament e, u tome sudjeluje zajedno s nama i mislim da svi trebamo jasan osjećaj koje su prioriteti, trebamo preuzeti e, odgovornost za to, angažman i evo hvala vam. Thank you, Mr. Chairman. Dan Hvala. A sada ću dati riječ e, povjerenici Tisen. Hvala. Uvaženi zastupnici, na početku ću reći da E, ovo što smo vidjeli da se situacija poboljšala je posljedica reforma koje su provele zemlje članice koje su također omogućile bolju zaposlenost, no sve je to jako krhko i nisu svi europljani iskoristili to. Mnogo mladih, milijuni mladih ljudi su još uvijek nezaposleni imamo još preko 100 milijuna ljudi koji su u riziku da žive u siromaštvu i u inkluziji 25 milijuna od njih su e, e, djeca i 2008. E, je e, siromaštvo ipak bilo gore, ali sada smo e, došli gotovo na isti broj, znači 23,3 koliko je bilo 2009. I sada imamo povijesno e, visok, visoke prihode, ali ipak imamo još uvijek veliku nejednakost što se tiče socijalnih ishoda. Tako da i nema mjesta za samozadovoljstvo. Ovaj godišnji pregled rasta naglašava e, važnost rasta e, u smislu novih tehnologija, istraživanja, e, gospodarskog oporavka, kao što je rekao potpredsjednik, moramo udvostručiti naše napore kako bismo potakli ulaganja, proveli strukturne reforme i osigurali odgovornu fiskalnu politiku kako koja treba biti socijalno pravedna trebamo ulaganja u cjeloživotno učenje, u istraživanje, u inovacije kako bismo e, poboljšali zapošljivost ljudi i kako bismo smanjili nejednakost između e, nisko kvalificiranih i kvalificiranih radnika. E, naravno vidimo kako su važne vještine, vidimo da nam neće biti dovoljno ljudi sa strukovnim obrazovanjem i važno je da e, djeca idu u strukovno obrazovanje kako bi im stekli vještine e, od onih osnovnih vještina kao što su pismenost do digitalnih vještina, poduzetničkih vještina i tako dalje. Ove poruke iz godišnjeg pregleda rasta su također e, potvrđene analizama koje su u prilogu tom izvješću i vidi se e, kako djeluju naše politike za zapošljavanje u Europi. Također se vidi da europske zemlje članice su pogurale reformu e, tržišta rada i socijalne reforme u ovim godinama koje su iza nas, uključujući i poboljšanje kapaciteta e, ureda za zapošljavanje, dakle javnih kao i agencija, dakle desegmentacija tržišta rada, uklanjanje dualnosti i da su također pojačale održivost e, i adekvatnost e, mirovinskih sustava. Vidimo određeni napredak, ali treba nastaviti djelovati. Socijalna politika se treba gledati kao zaštitni faktor i zemlje članice e, moraju kroz e, taj segment e, poticati sudjelovanje na tržištu rada i boriti se protiv socijalne ekskluzije, također omogućiti pristup kvalitetnim uslugama i službama kao što su dugoročna njega, briga o djeci i tako dalje. Trebamo potaknuti jače sudjelovanje na tržištu rada posebno žena i e, boriti se protiv segmentacije tržišta rada. Zemlje članice su već razvile strategije kako bi omogućile e, integraciju migranata sa radnim iskustvom i sa poduzetničkim sposobnostima. Više zemalja članica ima strukture kojima se može nositi priljevom e, tih migranata, uključujući izbjeglice koji ide dalje od kratkoročnog i socijalni dijalog je osobito važan za dobro funkcionirajuću e, e, socijalno gospodarstvo, tržišno gospodarstvo. I zaista na osnovu toga moramo definirati svoje gospodarske i socijalne politike kako bi bile e, gledale u budućnosti. I trebamo pokazati pozitivne učinke, ali ipak utvrditi da trebamo još što što učiniti kako bismo proveli te reforme koje su potrebne tržišta rada e, vidimo da na europodručju su ipak se malo poboljšala. Dakle, evo, počinjemo vidjeti konkretne rezultate za naše građane, ali kako bi se to držalo, svi dionici vlade, parlamenti, socijalni partneri, civilno društvo i naravno Europski parlament moraju svi sudjelovati u tome. Vaš doprinos e, u ključnim elementima, na ključnim točkama u procesu semestra će biti od ključne važnosti. Hvala. Hvala gospođo Thyssen. Gospodine Moskovici, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici. Ja ću vam eh, danas zajedno s kolegama predstaviti jesenski paket europskog semestra. Dakle, to je objavljeno u jednom ekonomskom kontekstu koji karakteriziraju karakterizira velika neizvjesnost. Kao što je objasnio Valdis, gospodarski oporavak i dalje je krhak eh, i dakle zabilježen je oporavak, ali ne dolazi do ubrzanja oporavka. E, trajni e, rast izvan Europske unije ne djeluje poticajno na izvoz, stopa inflacije i dalje je niska, e, te usprkos tome što su poduzete financijske i političke mjere bez presedana. Stopa nezaposlenosti od 10% ukazuje na nedovoljnu iskorištenost proizvodnih kapaciteta na tržištu rada. Dakle, ta nedovoljna iskorištenost također je vidljiva i kada je riječ o kapitalu. Ponovno se potiču ulaganja, ona su u porastu, ali su i dalje slaba, budući da ih, što je uzrokovano i e, slabim gospodarskom perspektivom. Postoji stvaran rizik od nedovoljne iskorištenosti proizvodnih kapaciteta i osim toga e, Europska komisija je u sklopu e, dakle godišnjeg pregleda rasta za 2017. godinu pozvala države članice da udvostruče napore kako bi postigle takozvani pozitivni trokut ekonomske politike, dakle poticanje ulaganja, nastavak strukturnih reformi i provođenje odgovarajuće proračunske politike. Što se tiče ovog trećeg prioriteta, potrebno je pozitivnije usmjerenje proračunske politike. Kao prvo, e, potpuna provedba proračunskih e, mjera sadržanih u preporukama državama članicama e, bi mogla dovesti do toga u odnosu na ostatak svijeta da eurozona ima jednu umjereno restriktivnu proračunsku politiku u 2017. i 2018. godini, premda gospodarska kretanja zahtijevaju umjereno ekspanzivnu proračunsku politiku. Drugo, ukupno stanje proračunske ukupno stanje proračuna zapravo prikriva e, neravnomjernu raspodjelu među državama članicama što je suprotno onom što nalaže zdrava ekonomska logika u eurozoni. Ova situacija je paradoksalna. Oni koji e, nemaju prostora za manevarskog prostora u proračunu žele ga iskoristiti, a oni koji to imaju ne žele iskoristiti. nužno je da imamo kolektivan pristup da bi se prevladao rizik u koji bi sve strane u eurozoni mogle završiti kao gubitnici. Osim toga, kombinacija politika podrazumijeva poboljšanje kvalitete javnih e, financija, e, između ostalog i što se tiče E, toga da ulaganja moraju biti prioritetna, e, te je potrebno provesti reforme kojima je za cilj poboljšati dugoročnu održivost javnih financija. Što se tiče izvješća o mehanizmu upozoravanja e, upućenim državama članicama, tu su nabrojane države članice u kojima je potrebno provesti dublju analizu stanja u odnosu dakle na izvješća koja su već provedena. Dakle, vidimo da postoje vanjske neravnoteže. E, provedena je prilagodba tekućih računa u zemljama koje su neto dužnici. E, međutim, u nekim zemljama koje su neto vjerovnici još uvijek se bilježi značajan suficit na tekućem računu i ta asimetrija u korigiranju neravnoteža na tekućem računu i dalje je prisutna te zapravo suficit u eurozoni i dalje u porastu i utječe na e, nizak gospodarski rast i na nisku stopu inflacije. Dakle, e, privatni sektor je dalje prezadužen, imamo e, nisku stopu gospodarskog rasta, nominalnog gospodarskog rasta, što otežava razduživanje. E, zaduženost javnog sektora i dalje je, e, ima, bilježi trend pada u brojnim državama članicama 2015. godine, e, međutim to ne vrijedi na, za najzaduženije zemlje. Zatim, opće stanje proračuna i zatim e, što se tiče banaka, e, banke su se dodatno kapitalizirale e, te se poboljšao njihov, njihova opća otpornost na šokove. Dame i gospodo, želim zaključiti ovo izlaganje sa određenim preporukama za eurozonu. Od europskog semestra 2015. godine preporuke za eurozonu objavljuju se početkom europskog semestra zajedno sa godišnjim pregledom rasta. Ta promjena zapravo slijedi i logiku na kojoj počiva europski semestar kako bi se u potpunosti uzeli u obzir zajednički izazovi i kako bi se to pretočilo u preporuke za pojedine države članice u svibnju. To je već dalo svoje rezultate. E, preporuke za zemlje u eurozoni koncentriraju se na ispravno funkcioniranje e, eurozone. Prva preporuka tiče se nastavka politika koje su bitne za gospodarski oporavak, koje su važne za upravljanje i koje olakšavaju ispravak makroekonomskih neravnoteža te poboljšavaju sposobnost prilagodbe tih zemalja. Druge preporuke tiču se proračunske politike i posebno potrebe za usvajanjem jednog pozitivnijeg smjera proračunske politike uz puno poštivanje pravila pakta o stabilnosti i rastu. Zatim dobro funkcioniranje tržišta rada, e, financijski sektori su u trećoj i četvrtoj preporuci i na kraju imamo još i petu preporuku gdje se govori o potrebi ubrzavanja reformi kako bi se i napori kako bi se dovršila ekonomska i monetarna unija. Rasprave u državama članicama što se tiče sadržaja preporuka i jesenskog paketa bile su intenzivne i produktivne i e, dakle europodručje se opredijelilo za neutralni stav što nije bila preporuka komisije a istovremeno je e, dakle potvrđeno to načelo fiskalnog stava prema tome ta je rasprava otvorena i ona se neće prekinuti nakon, e, ovoga. Taj je dijalog važan, a, a svrha mu je poboljšati prihvaćanje pravila europskog semestra i provedbu preporuka pojedinim zemljama. Zahvaljujući tjesnoj vezi sa nacionalnim parlamentima i Europski parlament je važan partner u podržavanju provedbe ovih prioriteta i mi tražimo isto tako tjesnu suradnju sa nacionalnim parlamentima i socijalnim partnerima u izradi nacionalnih programa što je interesu europskih građana. Želim vam zahvaliti što ste mi dali ovu priliku da ponovno razgovaram s vama danas. Hvala. Hvala. I sada, sada riječ imaju kolege. Sada ćemo krenuti sa prvim krugom pitanja. Najprije izvjestitelj, gospodin Hakmar, gospođa Tun, imate svatko po tri minute. Najprije riječ ima zastupnik Hakmark, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim također zahvaliti povjerenicima na ovim izlaganjima. Mislim da je možda važno istaknuti nekoliko pitanja. Kao prvo, potreba za kvalitetnim javnim financijama i za provođenjem strukturnih reformi. Mislim da ste to spomenuli svi troje, a posebno povjerenik Moskovici. U godišnjem pregledu rasta također je naznačeno da je zabilježen gospodarski oporavak, međutim on je na niskoj razini i uglavnom se temelji na jedinstvenoj monetarnoj politici. Bilo bi zanimljivo čuti od vas u kojoj mjeri nizak rast, kakav sada bilježimo, ovisi o o toj jedinstvenoj monetarnoj politici koju karakteriziraju niske kamatne stope. Što se tiče niskih kamatnih stopa, tu dolazimo do još jednog problema, a to je da je razina ulaganja još uvijek izuzetno niska. A nadalje što se tiče javnih financija, prilično me brine činjenica da usprkos tome što su kamatne stope na rekordno niskoj razini, države članice nisu bile u mogućnosti smanjiti deficit, odnosno smanjile su ga samo marginalno. A kamatne stope na dug su e, ne mogu biti niže nego što su sada. I što nam to zapravo govori o budućim trendovima? Naime, ova monetarna politika neće biti dugoročno održiva. Vidim da je predsjednik Europske središnje banke i sam to prihvatio. Dakle, što to znači zapravo i zašto se čeka da se smanje deficiti? Naime, ako države članice ne mogu iskoristiti ovu situaciju kada su kamatne rekordno niske da provedu strukturne reforme, a da istovremeno smanje deficit, onda će izazovi u budućnosti biti mnogo veći kada dođe do porasta kamatnih stopa. I to ne samo zbog monetarne politike, nego i ukoliko se počne preispitivati pakt o stabilnosti, ako se ugrozi njegova vjerodostojnost, a vidjeli smo već ranije da to povlači za sobom porast kamatnih stopa, a to pak se izravno odražava na zaposlenost i na financijsku stabilnost. I zato je moje pitanje sljedeće, dakle što će to značiti za zaposlenost, za strukturne reforme i za deficit? Ukoliko ne počnemo djelovati danas i ukoliko se budemo nadali da ćemo e, s povećanjem deficita moći preživjeti, ali mislim da bi to moglo imati e, vrlo teške posljedice u predstojećem razdoblju. E, zanimali bi me vaši komentari vezano uz izostanak strukturnih reformi i činjenice da nije došlo do smanjenja deficita usprkos tome što su kamatne stope iznimno niske. Jana Tun, izvolite. Hvala. E, hvala povjerenicima na izlaganjima, dragi kolege. U utorak prošloga tjedna na Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja imali smo prvu razmjenu mišljenja vezano uz moje izvješće. Prije svega želim reći da sam zajedno s kolegama čula i bilo mi je drago to čuti da je ove godine stavljen naglasak na to da se mora osigurati e, pravičnost u društvu kako bi se potaknuo gospodarski rast. Također pozdravljam činjenicu da je gospodarski oporavak se sve više temelji na otvaranju novih radnih mjesta. Nadam se da to zbog strukturnih reformi. Imamo 8 milijuna novih radnih mjesta od 2013. godine, stopa nezaposlenosti iznosi 8,3%, a e, stopa zaposlenosti u prosjeku 71%. Međutim, stopa nezaposlenosti u eurozoni je iznosila 10%. Dakle, moje prvo pitanje, s ovim e, pozitivnim promjenama postoji strahovanje da se neće moći ispuniti e, cilj 75% stope zaposlenosti do 2020. godine sve dobre inicijative kao što su e, stručno osposobljavanje, e, garancija za mlade i slično, e, nisu od nikakve koristi ukoliko ne bude novih radnih mjesta. Najučinkovitiji način za borbu protiv siromaštva je da se ljudima da prilika da se zaposle. Moje drugo pitanje odnosi se na ulogu europskih zaklada i programa u kontekstu zapošljavanja u Europi. E, bilo bi mi drago da čujem od povjerenika što oni misle da su nužni preduvjeti da se osigura učinkovitije korištenje instrumenata iz europskih e, zaklada i fondova, a u svrhu otvaranja novih radnih mjesta. E, zanima me zapravo koja su siva područja e, što se tiče rada ovih zaklada, a u kontekstu otvaranja novih radnih mjesta. Očito je da nam treba održivi e, socijalni sustav u Europi i odgovarajući sustav oporezivanja. Teško je izbjeći i ne uzeti u obzir starenje stanovništva u Europi i smatra li komisija da sve države članice moraju definirati minimalne socijalne standarde i mislite li da je to jedini način da se osigura dodatna i daljnja integracija europskog tržišta rada? Četvrto pitanje, e, nezaposlenost i siromaštvo siromaštvi su ne samo zbog e, gospodarskog rasta, nego mogu ugraziti i čitav proces evropskih integracija i europski projekt. Europski građani moraju osjetiti e, prednost integracija u svakodnevnom životu. Osim toga, vrlo je alarmantna stopa siromaštva, kao što smo čuli od povjerenice Tyson. E, tu činjenicu je prepoznala i komisija, e, dakle opasnost od socijalne isključenosti i siromaštva u Europskoj uniji iznosi više od 23%. Drugim riječima, e, gotovo svaki peti evropljanin je žrtva tog, odnosno pati takve pojave. Kakve mjere predviđa komisija kako bi uvjerila obične Evropljane da im treba više Europe ili da im uopće treba Europska unija kako bismo se borili protiv siromaštva Europske unije i promicali integraciju e, tržišta rada u Europskoj uniji. Znam da je ovo kompleksno pitanje, ali možda bismo mogli razgovarati o komunikacijskoj strategiji s obzirom na sve veći porast euroskepticizma i s obzirom na porast populističkih stranaka u Europi. Hvala. Sada imamo vrijeme za odgovore. Molim povjerenike da zajedno daje odgovor u 8 minuta. Hvala kolege. Što se tiče prvog pitanja, vezano uz to kako niska stopa inflacije utječe na našu makroekonomsku politiku i što bi se dogodilo u slučaju da dođe do promjene u monetarnoj politici. Mislim da e, je to nešto što je istaknula i sama Europska središnja banka. Naime, ako se koriste isključivo instrumenti monetarne politike, njima se ne mogu riječiti strukturni gospodarski problemi. Države članice bi trebale iskoristiti ovo vrijeme kako bi provele nužne strukturne reforme. Europska komisija je E, u potpunosti suglasna s takvim stajalištem i mi smo to naglasili u našim prioritetima ekonomske politike. Zatim nekoliko riječi o ocjeni smjera fiskalne politike. Vi ste rekli da je došlo do samo neznačajnog poboljšanja kada je riječ o proračunskim deficitima. Mi prema našoj ekonomskoj prognozi očekujemo da će se prosječni deficit smanjiti sa 2% na 8, e, na 1,8% sljedeće godine. Tako da vidimo da u istinu dolazi do smanjenja proračunskih deficita, a sljedeće godine očekujemo samo da će samo jedna država članica u eurozoni imati deficit koji će biti viši od 3% BDP-a. Dakle, vidimo i da e, države članice polako e, prestaju imati prekomjerne deficite. U tom smislu je naša poruka sljedeća. Mi smatramo da treba i dalje biti oprezan, a to se naglašava iz sklopu europskog semestra. Dakle, one zemlje koje još uvijek bilježe prekomjerni e, deficit neće moći ispuniti svoje srednjoročne proračunske ciljeve i moraju nastaviti sa fiskalnom prilagodbom sukladno preporukama. Mi imamo diferencirani pristup, neke države članice imaju manevarski prostor u proračunu i imaju prostor za djelovanje i za povećanje ulaganja, dakle za zapravo mjere kojima bi se stimulirao gospodarski rast. E, to je sve povezano sa e, izazovima u dakle, društvu. E, prije svega nam treba gospodarski oporavak koji se temelji na otvaranju novih radnih mjesta. Naša je trenutna ocjena da je došlo do povećanja u stopi zaposlenosti. Dakle, ona stopa od 75% do 2020. godine je prema našem mišljenju nešto što je moguće postići i mi smo zapravo u sklopu ovogodišnjeg europskog semestra stavili naglasak na uključiv rast, na smanjenje e, nejednakosti u prihodima i to je nešto što ćemo također pretočiti i u preporuke pojedinim zemljama, ali vjerujem da će Marijan nešto više reći o pitanjima koje se tiču nezaposlenosti i o socijalnim pitanjima. Hvala vam lijepo pa Hvala vam na postavljenim pitanjima. Ja ću se usredotočiti na pitanja gospođe Tums. Prije svega kada je riječ o podacima o nezaposlenosti i o tome hoćemo li uspjeti ostvariti cilj od 75% koji smo si zacrtali u strategiji do 2020. U mojoj službi pokazuje se da smo sada na otprilike 70% i ako nastavimo ulagati napore u ispunjenje strukturalnih reformi, što je ono što od zemalja tražimo u e, korištenje fonda za mlade, instrumenta za mlade i tako dalje, 75% je nešto što bismo mogli ostvariti. Međutim, Međutim, to se neće dogoditi samo za sebe. Trebamo nastaviti raditi s državama članicama na ostvarenju tog cilja. Moramo pružiti priliku na tržištu rada i starijim osobama, a osobito ženama. Još uvijek postoje ljudi sa niskom obrazovnom razinom, s niskim kvalifikacijama kojima je osobito teško pronaći nešto za sebe na tržištu rada. Važno je da nastavimo s aktivnom politikom zapošljavanja, što znači da socijalna zaštita i E, dakle doprinosi odnosno e, naknade koje ljudi primaju moraju biti uravnoteženi sa poticajima da se pronađe radno mjesto i to je uključeno u e, preporuke za pojedine države. Hoće li to biti dovoljno? Pa gospođo Tums imate pravo, radna mjesta ne stvaraju se samo na taj način, potrebne su odgovarajuće makroekonomske politike i odgovarajuća investicijska klima Moramo se pobrinuti da naši poslovni subjekti budu konkurentni, da stvaraju radna mjesta. Mi ne možemo stvarati mjesta, e, mi u tom smislu se moramo osloniti na privatni sektor. Ako pogledamo e, sve što se radi nastoji se stvoriti biti unija tržišta kapitala, produbiti e, naše tržište. Sve to bi trebalo pridonijeti stvaranju novih radnih mjesta. Što je sa temeljima za stvaranje ravna mjesta? Pretpostavljam da govorite o SIDIFOP-u i Eurofondu u Dublinu. SIDIFOP sa sjedištem u Solunu je zadužen za strukovno obrazovanje. Dakle, oni nam daju podatke koji su potrebni za politike utemeljene na stvarnim podacima. Dakle, mi možemo iznjedriti politike, ali važno je da znamo na čemu se te politike temelje. Potrebni su nam naravno ljudi koji će oblikovati naše politike. To su tripartitne organizacije u kojima sudjeluju i predstavnici civilnog društva i predstavnici vlada. Dakle, mislim da na taj način možemo e, stvoriti bolje politike u Europi. Same te zaklade naravno neće izraditi politike, ali informacije koje oni imaju mogu nam pomoći kako bismo osmislili najbolje moguće politike. Još jedno pitanje koje ste postavili je e, slažemo li se za minimalne socijalne standarde u Europi mi se slažemo sa time da nam je potrebno pravično društvo i da moramo imati određenu stopu konvergencije između država članica želimo konvergenciju prema gore naš prijedlog vezan uz europski stup socijalnih prava je nešto oko o čemu se trenutačno vode široke konzultacije, u to je naravno uključen i parlament. Dakle, mnogo se toga radi u ovom području, u ovom trenutku, a svakako ćemo uzeti u obzir i prilog e, koji nam daje e, Europski parlament, recimo izvješće gospođe Rodrigeš e, koje je upravo usvojeno u odboru za zapošljavanje, uzet ćemo u obzir raspravu koja će se čuti na plenarnoj sjednici. Zatim, Nastojimo potaknuti države članice e, putem europskog semestra i putem europskih fondova. E, kao što znate u ovom višegodišnjem programu dogovoreno je da barem 20% europskog socijalnog fonda se iskoristi za pitanje e, inkluzije, dakle borba protiv isključenosti, borba protiv siromaštva. Države članice podastrele su svoje programe u kojima se vidi da će oko 25% e, sredstava iz EFSI fonda ići upravo za borbu protiv društvene isključenosti. U svakom slučaju nastojimo i kroz svoje preporuke u europskom semestru dati državama poticaje da se pozabave tom temom. Što je sa ljudima koji žive u siromaštvu, sa ljudima koji su isključeni? Zašto im je potrebna Europa? Europa nam je potrebna zato što se u društvu u ovom trenutku diljem svijeta mnogo toga mijenja, dolazi do promjena na tržištu rada. Svjesni smo globalizacije, tehnološke revolucije koja je daleko sežnija od bilo koje druge prethodne revolucije. Moramo se pobrinuti da i u budućnosti budemo dovoljno snažni da organiziramo svoje društva i svoje tržišta rada na taj način da nam omoguće ostvarenje tih ciljeva uz istodobno poštivanje svojih vrijednosti. Dakle, trebamo Europu koja će nas braniti pred svijetom i treba nam solidarnost. E, u svakom slučaju mislim da nam Europa daje dodatnu vrijednost. Ja ću vrlo kratko, budući da smo već potrošili vrijeme. Valdis je uglavnom dao odgovor na pitanje zastupnika Hokmarka. Da, kamatne stope će porasti e, u nekom trenutku, ne znamo za koliko, no čini mi se da, se, da će sada još potrati to razdoblje niskih kamatnih stopa, no ne smijemo gubiti vrijeme. Komisija ni u kojem slučaju ne preporuča da se umanje napori u provedbi strukturnih reformi ni proračunskih reformi. Inače e, je prosjek e, deficita iznosio 6%, a sada je 1,5%. Očekujemo da će se dodatno stabilizirati tijekom 2017. godine. Dakle, mi preporučamo taj e, pozitivan stav, međutim mi zapravo ne, preporučamo ništa što bi bilo protivno pravilima pakta o stabilnosti. Mi smatramo da bi neke zemlje trebale dodatno konsolidirati proračun, a druge zemlje imaju više prostora za djelovanje. Međutim, e, tu dolazimo do paradoksalne situacije koju sam opisao. One zemlje koje nemaju dodatnog e, prostora u proračunu e, žele ga, a one koje ga imaju ne žele ga iskoristiti, a to nije sukladno našim preporukama. Hvala vam lijepo. Dolazimo sada do drugog kruga pitanja. Svatko ima na raspolaganju minutu i pol. Krećemo od gospođe Ribiero iz EPP-a ispred odbora EMPL. Hvala vam lijepo, predsjedniče, povjerenici, dobrodošli. E, htjela bih na početku zahvaliti komisiji jer došlo je do velikoga napretka kada je riječ o radu na godišnjem pregledu rasta za 2017. Parlament je uključen u ovaj proces od početka našeg mandata 2014. i sada imamo bolju ravnotežu između socijalne dimenzije i gospodarske dimenzije i naši građani počinju doista osjećati da mi radimo svoj posao, oni moraju osjećati da europske institucije rade na tome da se uvjeti njihova života poboljšaju. Moramo nastaviti raditi u istom tom smjeru, moramo se pobrinuti da postoji ravnoteža između onoga što e, brine e, one koji se zalažu za socijalna prava, radnička prava i one koji se zalažu za gospodarstvo. Dakle, važno je da se to jednako tako odražava i u radu vijeća. Moramo vijeću reći Um, recimo vijeću EPSKO uh, koliko je to važno. Također bih htjela zamoliti komisiju da nastave raditi na dodatnom poboljšanju našeg dijaloga sa socijalnim partnerima i na europskoj razini i na nacionalnim razinama. To je doista ključno kako bismo imali mogućnost donositi bolje politike. Ove godine komisija Hvala se uvelike opredijelila za veća ulaganja jer e, na taj način možemo doći do rasta, ali naravno tu postoje i određene prepreke. Moramo vidjeti doista što se sada događa u Španjolskoj ili Portugalu, dakle gdje je ta granica između ulaganja koje se može smatrati ulaganjem i e, prekomjernog duga. Dakle, ako je ulaganje ključno za e, daljnji rast, moramo se pobrinuti hoće li taj dug možda ugroziti europski socijalni model. Oprostite, molimo vas da se držite zadanog vremena kako bi svi mogli govoriti. Gospodin Pedro Pereira ispred SDA. sda Izvolite. Hvala vam lijepo, pozdravljam povjerenike. Najvažnija stvar koja je nova u prijedlozima za 2017. godinu sasvim sigurno je preporuka koja poziva na umjereno pozitivan fiskalni stav dakle klub e, socijalista snažno podupire takvo novo usmjerenje Europske komisije. Primili smo na znanje sa žaljenjem da države koje imaju najveći fiskalni prostor za manevar i euro e, skupina u cijelosti su takvo novo usmjerenje dočekale sa velikom nevoljkošću. E, dakle, čini se kako komisija smatra da umjesto pozitivnog pristupa i umjereno um, ekspanzionističkog uh, pristupa, dakle pristupa koji ide prema širenju uh, gospodarskih aktivnosti i ulaganja, bi se u nekim zemljama zapravo moglo otići u drugom smjeru. Pa nas zanima što komisija namjerava učiniti kako bi se postigao veći konsenzus vezano uz takvo novo usmjerenje fiskalne politike. Komisija je utvrdila da postoji određeni paradoks u pravilima e, koji spriječava zemlje da zapravo provode pozitivnu fiskalnu politiku. Pa me zanima namjerava li komisija išta učiniti, dakle pokrenuti bilo kakvu inicijativu koja bi dovela do promjene fiskalnih pravila kako bismo imali odgovarajuću fiskalnu politiku u europodručju. Hvala. Hvala lijepo. Ja ću nastati govoriti brzo, posebno što se tiče zapošljavanja. Mene zanimaju neke strukturne reforme i daću nekoliko primjera. Riječ je o strukturnim reformama u području zapošljavanja. Tu dolazi do sve veće fleksibilnosti i prekariteta rada i do manje socijalnog dijaloga, a zapravo se kroz socijalni dijalog pregovara o plaćama i utvrđuju plaće. Što mislite o tom osiromašenju radnika Dakle, kod e, povećanja blagodati, e, blagostanja, oni bi trebali isto tako generirati rast. Međutim, tu imamo jednu, jedan negativni trend. Zatim spomenuli ste mirovine, rekli ste da mirovine treba dovesti u vezu sa očekivanom godišnjom dobi, a stopa zaposlenosti starijih od 50 godina je najniža do sada. Dakle, što, što s time? Zatim spomenuli ste privatne mirovinske stupove, dakle taj e, privatni e, mirovinski stup je bilježi najveće nejednakosti, posebno što se tiče žena. Zatim, e, ne vidim što se tiče ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Ako se želi povećati stopa zaposlenosti žena na tržištu rada, kako to učiniti ako se ne riješi taj problem nejednakosti? Dakle, Spomenuli ste globalizaciju, povjerenice Tajstom, rekli ste da je 30 milijuna radnih mjesta otvoreno kroz izvoz, odnosno dakle kroz vanjsku trgovinu. Spomenuli se poslovi koji su izgubljeni u tekstilnoj industriji, u e, metaloškoj industriji, a koji su isto tako vezani sa fenomenom globalizacije. I mislim da mi u Europi idemo u smjeru globalizacije. Da, tu ima i gubitnika i dobitnika, međutim ti gubitnici nisu dovoljno pokriveni. Hvala vam lijepa. Ja ću govoriti njemačkim jezikom. Moje pitanje upućujem povjerenici Tyson Povjerenice Tyson, vi ste spomenuli problem izbjeglica i migranata tijekom svoga izlaganja. Želio bih vas pitati sada u proteklih godinu dana znamo koliko je ljudi došlo, znamo Um, koji je njihov obrazovni stupanj, kojeg su obrazovnog profila, uh, je li komisija razmotrila mogućnost da ih se integrira u tržište rada u Europi, općenito govoreći to su obično ljudi koji nemaju visoke kvalifikacije, pa me zanima što mislite uh, na koji bi se ti ljudi najbolje mogli uključiti u europsko tržište rada, u kojim područjima, je li to građevinarstvo, uh, poljoprivredno, privreda, možda neki uslužni poslovi ili pak manualni e, poslovi, fizički poslovi. Ako ste napravili takvo istraživanje, volio bih znati gdje možemo vidjeti rezultate tog istraživanja. Ako to pak niste napravili, zanima me zašto niste. Jer način na koji se izbjeglice i migranti raspoređuju diljem Europe ne temelji se na apsorpcijskim kapacitetima pojedinih zemalja, nego na nekim sasvim e, drugim kriterijima, dakle ne na apsorpcijskim e, ne na e, kriteriju apsorpcijskog kapaciteta tržišta rada. Pa me zato zanima, uzima li se to u obzir i planirali se da izbjeglice odu upravo u ona mjesta gdje mogu mogu lakše naći radno mjesto. I na kraju zanima me stajalište komisije o minimalnoj plaći. Smatrate li da je to nešto što će predstavljati prepreku integraciji ili je to pak zaštita domaćih radnika? Hvala vam lijepo, dajemo odmah riječ povjerenicima, molim vas da odgovorite u dvije i po do tri minute svatko od vas. Hvala vam lijepo. Ja ću se usredotočiti na ona pitanja koja se odnose na usmjerenje fiskalne politike, dakle fiskalni stav, fiskalna pravila i koja se odnose na ulaganja. Što se tiče fiskalnog stava, doista zaključak euroskupine iz srpnja bio je da je euroskupina općenito neutralna, odnosno da ima neutralni fiskalni stav i smatralo se da je to prikladno, te da će se vijeće ECOFIN time ponovno pozabaviti u siječnju u tom smislu komisija naravno je u stalnom kontaktu s tim vijećem, a i u odnosu na naše prijedloge vezane uz europski semestar. Što se tiče pakta za stabilnost i rast, E, već smo čuli komunikaciju o mogućnosti da se na najbolji mogući način iskoriste postojeća pravila, pravila e, koja omogućavaju fleksibilnost, a ugrađena su u pravila pakta za stabilnost i rast. Dakle, ta pravila postoje, omogućavaju fleksibilnost i ne namjeravamo raditi neke amandmane pakta za stabilnost i rast, već namjeravamo pojednostaviti njihovu primjenu, recimo nedavno je postignut sporazum o tome da će se više koristiti mjerilo e, rashoda kako bi se e, izmjerila e, izmjerili rezultati odnosno ishodi rada pojedinih država. Što se tiče investicijskog plana za Europu i korištenja europskih strukturalnih investicijskih fondova postoji naravno i zabrinutost vezana uz fiskalnu stabilnost. To također treba uzeti u obzir, osobito ako imamo države koje imaju problem prekomjernog deficita ili pak imaju vrlo visoku razinu javnog duga održivi rast nije moguć bez održivih javnih financija i upravo to je ono što priopćavamo putem europskog semestra da je potrebno uspostaviti ravnotežu između kratkotrajnih potreba rasta i e, onoga što dugoročno može izazvati zabrinutost. Spomenuli ste pitanje socijalnog dijaloga. Od početka mandata ove komisije veliki naglasak stavili smo na jače uključivanje socijalnih partnera i na europskoj razini i na nacionalnoj razini u pojedinim fazama e, europskog semestra i s time ćemo i nastaviti. Hvala. Hvala. Pokušat ću puta biti kraća. Želim zahvaliti gospođi Ribeiro na njezinim ljubaznim riječima i na činjenici da parlament je zadovoljan činjenicom da smo dali snažniju socijalnu dimenziju u ovom eh, semestru, to smo namjerno radili i surađujemo s ministrima na EPSKU što se tiče uloga EPSKA, to je nešto što mm, trebaju definirati ministri koji sjede na EPSKU i u drugim e, gospodarskim e, ministarskim formacijama. Gospođa Marija Arena me pitala o strukturnim reformama i koji je ishod toga što se tiče fleksibilnosti i uvjeta rada i činjenica da bi to moglo dovesti do romašenja radnika. Da, e, postoji puno različitih oblika korporacija na tržištu rada i trebamo veću fleksibilnost i to prihvaćamo, ali naš stav je da je fleksibilnost u redu do neke mjere s jedne strane, ali s druge strane mora također postojati i veća razina sigurnosti kao neka kompenzacija za to. I što više promjena ljudi moraju biti spremni prihvatiti u svom radnom vijeku, moramo također se pobrinuti da ljudi dobiju svu potrebnu pomoć u tom procesu tranzicije i kako to ne bi negativno utjecalo na kvalitetu života. Gospođo Rena, govorili ste i o e, ravnoteži između života i rada. Naš prijedlog o izmjenama i dopunama odredbi koje se odnose na e, porodiljne e, porodiljni dopust su povučeni, ali u ovom momentu mi radimo na novim prijedlozima, to je u programu rada za sljedeću godinu, tako da ćemo imati E, priliku da o tome raspravljamo sljedeće godine. Što se tiče mirovina i e, prilagođavanju istih e, očekivane životnoj dobi, radimo na tome. Mirovine moraju biti održive i ljudi će morati dulje raditi kako bi se to omogućilo, ali to nije jedini aspekt na kojem radimo. Radimo također i na tome da utvrdimo jesu li one adekvatne, postoji li dovoljna pokrivenost e, i jesu li te mirovine dovoljno visoke kako bi ljudi mogli održati određeni životni standard. Dakle, mi bismo zapravo htjeli imati više ljudi da radi, zato što bi se na taj način to moglo postići, tako da se upravo na to fokusiramo. Što se pak tiče ovog pitanja vezanog za izbjeglice, i migrante, gospodina Luke, uglavnom sam govorila o izbjeglicama. Toko protekle dvije godine prihvatili smo mnogo ljudi i moramo se pobrinuti da ti ljudi budu integrirani. Mnogi e, će e, naravno morati se integrirati, moramo im omogućiti da e, se uključe na tržište rada, zato što je to najbolji način da im se omogući da se integriraju. Znamo što zemlje članice u ovom momentu rade kakav je, ne znamo kakav je utjecaj na tržište rada, ali to analiziramo i to upravo pratimo, to je dio procesa semestra kako bismo vidjeli kako se stvari tu razvijaju i također ćemo dobiti neke informacije o korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda jer dosta tog novca je upravo namijenjeno borbi protiv ekskluzije i većoj integraciji moramo imati e, procjenu ljudi koji dolaze, moramo utvrditi koje vještine imaju i e, sa vladinim službama koje pomažu, državnim službama koje pomažu ljudima koji traže posao, trebamo surađivati, moramo također e, razvijati njihove jezične vještine. Postavili ste također pitanje o minimalnoj plaći. U načelu mora to biti na onoj e, razini koja će biti održiva, znači da se održi produktivnost jer znate da je konkurentnost također veoma važna. Pitanje je hoćemo li imati ili nećemo imati minimalnu plaću i koliko će ona biti visoka. To nije nešto što može učiniti Europska komisija, nego tu ovlast imaju zemlje članice. Dakle, mi dajemo samo preporuke, ali zemlje članice to moraju učiniti. Dobro, ja ću i dalje kratko. Mislim da su povjerenici već odgovorili na pitanja. Dakle, htio bih samo ustrajati na tome da će komisija nastaviti raditi na tome da se e, shvati važnost te agregirane proračunske politike. Europodručje je uzelo u obzir našu analizu iz srpnja prošle godine. Dakle, oni su ostali na svojem stajalištu, međutim uzeli su u obzir i analizu komisije. Dakle, trebalo bi uvjeriti većinu relevantnost te ideje. Ja mislim da smo mi sada u jednom prijelaznom razdoblju, ja sam uvjeren u to, i e, zahvaljujući uspjehu pravila pakta o stabilnosti i rastu, bit će sve više zemalja koje će imati dakle, fiskalni manevarski prostor i to će moći iskoristiti na pozitivan način. Što znači da se to, ne, to neće biti slučaj samo u jednoj ili dvije zemlje. Hvala vam povjerenici, a u drugom dijelu ću predati riječ Mariti Fuskog koja će voditi ostali dio sastanka. Hvala. Evo, treća runda, drugi dio. A sada dajem riječ gospođi e, Korafan. Izvolite. E, hvala. Moje pitanje se odnosi na ove preporuke za pojedine zemlje. Kada gledate provedbu tih preporuka, 2012 imali smo samo 11%, što je dosta bio niski postotak, ali stvari se još i pogoršavaju, zato što 2015. bilo je samo 4% mjera koje su bile u potpunosti provedene, a 55% nisu uopće provedene, a 44% djelomično provedene. I naravno, e, imamo dosta e, širok dijapazon stvari koje ulaze u tu kategoriju djelomično provedeno. E, moje pitanje je, vjerojatno je vas to također frustrira i što se može učiniti da se to poboljša, da se taj trend koji sada ide prema dolje, da se preokrene i da idemo prema višim postocima jer izgleda da nitko te preporuke ne uzima ozbiljno, a to nije nakana na kojoj one počivaju. Hvala gospodin Gerike iz, iz kluba ECR. Povjerenice, gospođo Tyson, e, ispred svog kluba želim vam reći da ECR podržava ideju ovog čarobnog trokuta strukturnih reformi e, i inteligentnog, e, inteligentnih javnih rashoda. To ste nam objasnili. nemam imam tri pitanja. Ako pogledate što se događa u Europi, vidjet ćete da mnogi izbjegavaju e, te strukturne reforme, neki uopće nisu ni počeli ih provoditi. Je li to e, prava, e, pravi temelj za nas da počnemo uopće razgovarati o širenju EFSI-a? Ili je to samo nastojanje da se taj pritisak eh, skine sa nekih od tih vlada koje ne žele surađivati. Spomenuli ste taj koncept koji nije baš tako realan, koliko mi se čini. Italija hitno treba novac, ali oni su na, na referendumu odbacili važne reforme. Francuska. Pa evo da budem iskren, nisu oni baš spremni na reforme, barem tako stoji u ovom izvješću pet predsjednika tu se iznosi ideja gospodarskog, ekonomskog upravljanja Europama. Gospodin Ferhostat e, u svom izvješću sugerira da bi se trebalo još dublje presezati na suverenitet zemalja i onemogućiti da oni sami vode svoje poslove. Miguel Ljegas iz e, GUE. Imate tri minute jer ćete govoriti i kao član odbora Ekon i Empole. Odlično, hvala. Kao prvo tu imamo malu zbrku u Portugalu, kao što znate, zbog e, e, promjene političke ravnoteže e, što se tiče toga ko je na vlasti. Ove godine su radili sve što je suprotno preporukama Povećali su minimalnu plaću, smanjili su e, fiskalno opterećenje e, rada i e, dosta je čudno, ali situacija sa deficitom se poboljšala. Gospodarstvo raste i čak i više nego što je predvidio je MMF pa čak i sama vlada. Tako da što se tiče rasta i toga gdje je sada portugalsko gospodarstvo, morate se sjetiti da unatoč tome što je taj rast slab, ako ako vidite kako se stvari razvijaju, jednu širu sliku, vidjet ćete da taj rast počiva na likvidnosti u izvozu potrošnji 3 e, milijuna eura je brojka za ovo posljednje, ali također imate 150 milijuna minusa što se tiče ulaganja. Znači za 3,5% su pala ulaganja, ali u trećem kvartalu je došlo do stagnacije kod tog pada. Znači kako ćemo reagirati onda na takvu situaciju? Tržište kapitala, Junckerov plan, strukturne reforme, sve je to dio recepta koji nam već deset godina nameću, a on nije doveo do nikakvog poboljšanja gospodarstva u Portugalu. Druga, drugi aspekt je vezan sa nezaposlenošću. Imamo 30% stopu nezaposlenosti među mladima. Kako možemo na to reagirati u svjetlu činjenice da sve strukturne reforme koje su uvedene u Europi, nitko ne zna e, e, kakvi su njihovi rezultati. Mladi radnici posebno, radnici općenito, su u opasnosti da e, se nađu u siromaštvu. 10% njih je već ispod linije siromaštva. I ako imamo siromašne ljude koji rade, a ipak su siromašni, što onda zapravo želimo postići tim strukturnim reformama? Ne pogoršavaju li se stvari njima? Izvolite, odgovori. Pa evo, prvo pitanje odnosi se na provedbu ovih eh, preporuka za pojedine zemlje. Da, to je nešto što brine i Europsku komisiju. Kada vidimo da su stope provedbe relativno niske, posebno eh, kad se gleda na punu eh, provedbu tih preporuka. No, mi ipak mislimo da je način da se poboljša ta provedba jest eh, upravo kroz dijalog sa zemljama članicama i sa relevantnim dionicima, a to su i socijalni partneri. Jedna stvar koju stalno naglašavamo jest to da e, te e, preporuke su preporuke, a ne e, zapovjedi. To je nešto što je komisija osmislila kako bi olakšalo održiv gospodarski rast i također socijalne ishode u zemljama članicama, što je u najboljem interesu samih zemalja članica kako bi, dakle, uspješna provedba u njihovom interesu i komisija im tu može pomoći. Naravno, imamo i druge instrumente e, koji idu ka tom cilju. To je učinkovito korištenje europskih, europskih strukturnog i investicijskog fondova. Tu je također i Europski socijalni fond e, i tu je također i tehnička pomoć koju mi možemo pružiti zemljama članicama u provedbi ovih preporuka kroz podršku za strukturne reforme, odnosno imamo posebnu službu koja se time bavi. pa evo sad ću nešto reći o ovom pitanju e, prioriteta gospodarske politike, znači ulaganja, fiskalna odgovornost, strukturne reforme i nastojanja da se provedu reforme u brojnim zemljama članicama. Da ta E, nastojanja da se provedu reforme se moraju ubrzati. Spomenuli ste e, Italiju i Francusku. U Francuskoj jest došlo do reformi, a i u Italiji, posebno što se tiče reforme tržište rada, otvaranju nekih profesija poboljšanju učinkovitosti e, tržišta usluga, ali s pravom ste rekli da neki prijedlozi za reformu, uključujući i ustavnopravne reforme, su odbačeni na referendumu. No ipak smo vidjeli da je došlo e, do nekih e, napredaka na planu reformi u tim zemljama. Što se tiče izvješća pet predsjednika, komisija namjerava izdati jednu procjenu odnosno neslužbeni dokument, e, bijelu knjigu u ožiku gdje ćemo predložiti kako treba raditi na temelju tog izvješća. Imamo i drugu fazu tog izvješća zato što u ovoj prvoj fazi neke stvari su ili provedene ili e, su sada e, pred su, su zakonodavcima Europski fiskalni odbor koji već funkcionira E, razni drugi odbori, također e, dovršenje bankovne unije što se tiče e, smanjenja rizika, imamo i europsku, europski program za zaštitu štednih uloga i tako dalje. A evo sada se osvrnem na ova konkretna pitanja vezana za Portugal. 130% e, BDP-a je javni dug, znači vidi se da fiskalno stvari ne funkcioniraju kako treba, no vidimo da je Portugal ipak umanjio e, svoj proračunski deficit, tako da mislimo da će on biti na 2,7% BDP p-a ove godine, a sljedeće godine će pasti na 2,2%, ali što se tiče strukturnih reformi, e, nisu udovoljene preporuke vijeća, tako da e, mi smatramo da je Portugal e, se nalazi u rizičnoj zoni da neće to ispoštovati. Došlo je do smanjenja stope rasta u odnosu na prošlu godinu i nažalost rast je i dalje manji od prosječnog rasta u Europskoj uniji. Povjerenice Tyson. Hvala. Mislim da je Valdes već odgovorio na većinu pitanja. Možda bih mogla dodati nešto vezano s Portugal. Nezaposlenost je viša od europskog prosjeka u Portugalu. Od listopada 2015. je iznosila 8%, prošle godine 12%, a nezaposlenost mladih je još mnogo veća od prosjeka. Iznosi 28,9%, dakle govorim o podacima iz listopada ove godine, a u listopadu prošle godine iznosila je 32,1%, dakle došlo je do značajnog pada u nezaposlenosti. Ne znam je li to vezano sa velikim brojem e, imigranata, no u svakom slučaju to je vjerojatno smanjilo stopu nezaposlenosti mladih, ali tu su i neki drugi čimbenici. Uloženo je mnogo napora u stručno usavršavanje, dakle u to da ljudi studiraju relevantne predmete. Više od 40 tisuća mladih sudjelovalo je u inicijativi za zapošljavanje mladih, dakle u aktivnostima te inicijative i dobili su sredstva iz te inicijative. I sigurno je to također pomoglo da se smanji stopa nezaposlenosti, međutim mi ne možemo biti zadovoljni ovom stopom od 28,9%, moramo raditi na tome da se ona smanji, inače nezaposlenost mladih u Europi u prosjeku iznosi 20%, dakle ni to nije brojka koja nas može zadovoljiti. Gospodin Moskovici, da, ja ću isto tako nešto dodati vezano uz Portugal. Istina je da smo mi mislili da je Portugal izložen riziku da ne bude u skladu sa pravilima pakta o stabilnosti iz razloga koje je naveo povjerenik Dombrovskis, no mi smo isto tako rekli da su oni e, u najboljem položaju u toj kategoriji zemalja, to je inače jedna dosta heterogena kategorija, i da možda neće biti potrebne dopunske mjere, ako se provedu spomenute mjere. Dakle, mislim da treba e, nastaviti napore, ali isto tako možemo uputiti i jednu hrabrujuću poruku Portugalu. Hvala, sada imamo još jedan, još imamo četvrti krug. Dakle, svatko ima jednu minutu, sada dajem riječ zastupnici iz Zelenih. Hvala. Želim zahvaliti povjerenicima što su nam e, predstavili neke pozitivne rezultate. Da vidimo da se situacija polako popravlja na tržištu rada, no najsiromašnije regije, a ja dolazim iz jedne takve, imaju od toga najmanje koristi. Siromaštvo i siromaštvo među zaposlenima također je u porastu. Dakle, mi ovdje možemo vidjeti samo koje mjere treba poduzeti, ali zapravo tu ne vidim ništa radikalno novo. Postoje neke konkretne preporuke kao što su moderniziranje socijalne države kako bi se stvorile mjere kojima se potiče zapošljavanje. Što to znači? Znači li to da će naknade za nezaposlenost biti toliko niske da neće biti druge opcije? Imam jedno konkretno pitanje e, koje je upućeno povjerenici Tyson. Mislim da nisam dobila pravi odgovor. Naime, nismo čuli odgovor e, na pitanje izvjestiteljice Tom vezano uz minimalne socijalne standarde. A pitanje je bilo sljedeće. Kada će komisija predstaviti Europsku okvirnu direktivu o minimalnoj plaći? Hvala. Sada zastupnica Agija iz EFDD-a. Hvala. I hvala povjerenicima. Prije svega zahvaljujem e, kolegi Gerigi što je spomenuta Italija. E, na referendumu prošle nedjelje 60% građana dalo je doprinos da se očuva naš ustav koji već 68 godina štiti europski suverenitet i e, talijanski suverenitet i demokraciju. E, želim im na tome zahvaliti jer je Italija pokazala da ima snažnu volju da se to održi. Dakle, htjela bih zapravo reći sljedeće Europskoj komisiji. E, lako mi ovdje možemo razgovarati, ali Mislim da bi svi naši građani, svih 22 milijuna koji živi ispod praga siromaštva ili su izloženi socijalnoj isključenosti, trebali to čuti. Možete li, ako njima objasnite taj sjajni europski projekt eh, gdje su svi građani sretni, gdje bilježimo gospodarski oporavak, zanimalo bi me vidjeti njihovu reakciju. Dakle, kako će oni reagirati kad im prenesete tu poruku? jer mislim da treba imati hrabrosti stati pred ljude i to im reći. Mislim da bi se ljudi uistinu iznenadili kada bi čuli vaše riječi. Mislim da se treba spustiti na zemlju. Mislim da nam trebaju održiva rješenja za rješavanje problema s kojima se suočava europski građani. Svaki četvrti građanin u Europi živi u siromaštvu. Oni čekaju na takav odgovor. Izvolite. Nažalost, nemam vremena da sada ulazim u detalje, no izgleda da je Europska komisija e, shvatila da postoji velika neravnoteža u europodručju vezano za trgovinski suficit nekih zemalja, posebno Njemačke i Nizozemske. Dakle, ovih 0,5% za 50 milijardi je jedan prijedlog koji je iznesen. ali zemlje poput Njemačke i Nizozemske to ne žele prihvatiti iz očiglednih razloga. No to zapravo ima smisla, praktično gledano, zato što i suficitom treba znati upravljati. Mislim da bismo trebali biti nešto proaktivniji i zanima mi kada će se komisija moći javno obvezati i reagirati s obzirom da se Njemačka ne slaže s tom idejom i s obzirom da i dalje održavaju tu neravnotežu u proračunu i hoće li zapravo pokrenuti postupak zbog prekomjernih neravnoteža i to bi zapravo značilo da komisija po prvi puta zauzima stav i to javno zbog činjenice da e, se i dalje bilježi suficit i to zapravo stvara nestabilnost u euro području. Tek se sada o tome javno progovorilo, pa bih e, također da i komisija zauzme jasan stav. Sven Gigold, hvala. E, pa prije svega želim reći da je, mi se čini pomalo tragičnim kada slušam što govorite. Naime, Preporuke upućene državama članicama u sklopu godišnjeg e, pregleda rasta imaju sadržaj, sadržajne su i Žao mi je što se u preporukama pojedinim zemljama ne spominje e, prijelazno razdoblje, pogotovo u usporedbi sa verzijama iz prethodnih godina, no ono što mi se čini najtragičnijim u svemu jest da usprkos slabom napretku u odnosu na monetarnu politiku, kako je staknuo i kolega Hökmark, vi se ne usudite jasno reći da ste razočarani slabom provedbom reformi. Dakle, ono što je rečeno vezano s preporuke pojedinim zemljama, stopa provedbe je vrlo niska i zapravo je još gora nego što je bila 2012. i tada je bila na niskoj razini. Povjereniče Dombrovski, to se ne odnosi samo na punu provedbu preporuka, to se također odnosi i na djelomičnu provedbu. Dakle, sve se više ignoriraju preporuke koje izdaje komisija. Vi ste iznijeli hrabar prijedlog vezano uz fiskalni stav, međutim to je više manje direktno odbačeno kao mogućnost i zato me zanima što vi namjeravate poduzeti kako bi se e, poboljšao odgovor država članica. Koja je vaša strategija? I na kraju e, želim također ozbiljan odgovor na pitanje koje je uputio zastupnik Hökmark, a to se tiče pitanja E, vezano uz e, monetarnu politiku Europske središnje banke. Dakle, što mislite koliko je napretka zapravo rezultat takve ekspanzivne politike koju provodi Europska središnja banka, a ne nekih drugih mjera? Dakle, možete li nam obećati da ćete nam dostaviti relevantne podatke? Možete li vi obećati da nećete govoriti tako dugo, jer nažalost nećemo moći dati svima riječ koji su na popisu? Sljedeća govornica. Hvala, ja ću se nastaviti držati zadanog vremena. Imam dva pitanja za povjerenika Domborovskisa vezano uz strukturne reforme i promicanje ulaganja. Te vezano uz pozitivni trokut ekonomske politike. Povjereniče, vi ste rekli da imamo umjereni gospodarski rast, da e, se smanjuje nezaposlenost, da se također smanjuje državni dug, a što se tiče deficita, da e, je on ispod 2%, te da se isto tako smanjuje zaduženost zemalja, a to potvrđuje i jesenska prognoza e- Europske komisije. I slažem se s vašim zaključkom da to nije dovoljno. Jedan od najvažnijih instrumenata za poticanje gospodarskog rasta je monetarna politika SBA i niske kamatne stope. Međutim, brojni stručnjaci sada kažu da je monetarna politika Europske središnje banke dovela do toga da države članice e, nemaju toliko razloga za provedbu strukturnih reformi budući budući da e, postoji taj program e, dakle kupovine obveznica i i to zapravo također utječe na čitavu situaciju. Nadalje što se tiče investicijskih banaka koje su najznačajniji izvor kreditiranja za poduzeća, e, dakle zanima me je djelomična, e, što je sa djelomičnom nacionalizacijom triju talijanskih banaka? Hoće li do toga doći? Svi o tome sada govore. E, riječ ima potpredsjednik Dombrovskis. Izvolite, vi možete početi. Hvala. E, hvala na postavljenim pitanjima. E, što se tiče preporuka pojedinim zemljama i provedbe istih, e, želim reći da je to također nešto što brine Europsku komisiju. Ja sam e, pokušala naznačiti na koji način mi surađujemo sa državama članicama na poboljšanju njihove provedbe. E, između ostalog radimo i na e, boljoj koordinaciji iskorištavanja sredstava iz europskih fondova, za dakle EFSI-je, socijalnog fonda, upravo u svrhu provedbe tih preporuka. Isto tako radimo s državama članicama na izradi i pripremi nacionalnih reformskih programa. Dakle, želimo da taj proces bude uključiviji, da budu više uključeni socijalni partneri i svi ostali dionici, čime se povećava svijest o izazovima, a isto tako e, možemo biti sigurni da e, prioriteti iz nacionalnih reformskih programa neće biti definirani samo u jednom ministarstvu, nego da su istinu odraz politike na razini države članice. Što se tiče pitanja o relevantnim podacima, e, to možemo proslijediti našim stručnjacima koji će vam dostaviti relevantne podatke na kojima se temelji naša ekonomska analiza. Vezano uz trgovinski suficit e, Njemačke, ne bih se složio sa ocjenom da je to nešto novo. Europska komisija upozorava na to već nekoliko godina jer e, je također smatramo da prekomjerni suficit e, spada pod makroekonomske neravnoteže i iz tog razloga smo uputili i preporuke e, dakle da se povećaju ulaganja u toj zemlji. E, zatim što se tiče monetarne politike koju provodi Europska središnja banka, prije svega želim vas podsjetiti da monetarna politika ESB ima za cilj da stopa inflacije bude blizu, ali ispod 2%. I to je zapravo glavni pokretač e, i glavni ono što usmjerava monetarnu politiku Europske središnje banke. Komisija se ne može uplitati u rad SBA jer je Europska središnja banka neovisno tijelo. Dakle, to je jedan od čimbenika koji stimulira gospodarstvo, no države članice moraju iskoristiti ovo vrijeme akomodativne ekonomske politike, monetarne politike kako bi provale strukturne reforme. Što se tiče situacije u bankarskom sektoru, spomenuli ste Italiju, da mi smo u e, tjesnom kontaktu sa talijanskim vlastima i spremni smo s njima razgovarati o različitim rješenjima u skladu s našim pravnim okvirom, ali ne možemo dati komentare o pojedinim bankama. Hvala, povjerenica Tyson. Hvala. Ja ću samo kratko vezano uz problematiku siromaštva. Još jedan put. Ako pogledamo situaciju u Europi vidjet ćemo da postoje velike razlike u smislu stope siromaštva. Dakle, E, što se tiče onih koji su siromašni ili su u opasnosti da budu izloženi siromaštvu, raspon je od 13 do 41%, a prosjek je 33,7%. E, svi ti postoci, e, neovisno o tome su li viši ili niži, na previsokoj su razini, jer iza tih brojki nalaze se stvarni ljudi, a oni su nam svima svi bitni i zato moramo učiniti sve što možemo kako bismo suzbili siromaštvo. Imamo cilj do 2010. godine, od 2009. do 2012. godine povećala se stopa siromaštva. Srećom nakon toga e, smo opet zabilježili pad, tako da smo sada na razini iz 2009. godine, dakle što je nešto više od rekordne razine koja je zabilježena tijekom 2008. godine. Mi želimo e, ispuniti e, ciljeve za 2020. godinu i ono što želimo jest da se u Europi stvore dobri preduvjeti, mi isto tako dajemo aktivan doprinos Europskom socijalnom fondu i ne samo tom fondu, a spominjem zato što tu izvjestitelj za Europski socijalni fond i sjećamo se svi koliko se teška bitka vodila u ovome parlamentu kako bi se prihvatilo da barem 20% ESF-a treba ići za e, rješavanje pitanja socijalne isključenosti, zar ne, gospođo Šahtije? Isto tako radimo na tome i u sklopu preporuka pojedinim zemljama i to od samog početka objavljivanja tih preporuka. Nadalje imamo i preporuke e, vezano uz siromaštvo dakle još od 2008. godine i također pomažemo državama članicama da rade na pitanjima kao što su minimalna plaća i podržavamo europsku mrežu za minimalnu plaću i želim također naglasiti da je rješavanje pitanja siromaštva jedno područje koje je prije svega u nadležnosti država članica. Mi možemo e, osigurati okvir za djelovanje e, državama članicama, ali to je prije svega njihov zadatak. Ponekad se krivo stječe dojam da Europska unija može riješiti sve probleme. Mi možemo dosta toga učiniti, ali ne možemo e, uskladiti sustave socijalne skrbi, ne možemo nametnuti nikakva pravila koja se tiču minimalne plaće, to je sve u nadležnosti država članica i zato ne mislim da bismo za sve trebali kriviti Europu. To su područja na kojima svi trebamo raditi zajedničkim snagama. A to se posebno treba odraditi na onoj razini gdje e, postoji najviše ovlasti, ali mi ćemo svakako podržati države članice u njihovim naporima. Hvala povjereniče Moskovici, pa zapravo nemam što dodati na ono što su rekli kolege. Hvala. Onda prelazimo sada na peti krug Dakle, molim da se svi držite vremena od minutu i 30, a povjerenici imaju 8 minuta ukupno za odgovore. I sada zastupnik Lenos iz EPP, izvolite. E, hvala. Dakle, ja se želim koncentrirati na nekoliko konkretnih pitanja. Kao prvo, nezaposlenost mladih. Čuli smo da ima više od 4 milijuna nezaposlenih mladih u Europi, to smo čuli od povjerenice Tyson. Ne možemo prihvatiti da se govori o izgubljenom naraštaju mladih Evropljana u ovim vremenima. E, dakle, godišnji pregled rasta za 2017. godinu navodi da će Europska komisija izaći s prijedlogom nove inicijative za mlade. Možete li nešto više reći o tome i e, koji su zaključci izvučeni iz provedbe e, Europske garancije za mlade i Europske inicijative za zapošljavanje mladih kod izrade nove inicijative? Jer kao i obično države članice su te koje će se morati boriti protiv nezaposlenosti mladih i to kroz provedbu strukturnih reformi mi im samo možemo pomoći. Zatim sada pređem na starije građane. Imali smo zelenu knjigu o mirovinama, pa bijelu knjigu o mirovinama. E, mislim da smo mnogo toga već do sada odradili. E, dakle, kako bi mirovine bile na održivoj razini u buduće moramo više ulagati u drugi stup, u drugi mirovinski stup. Ima ih e, samo nekolicina u Europi i zanima me zapravo na koji način i što bi Europska komisija mogla poduzeti kako bi e, bilo više takvih e, drugih mirovinskih stupova, odnosno dokapitalizirane štednje u državama članicama. Hvala vam lijepo. Ja ću nastojati govoriti razmjerno kratko. Isto e, Istodobno kad smo dobili paket vezan uz europski semestar, pročitao sam jedno zanimljivo istraživanje Instituta za, za istraživanje gospodarstava i tržišta u Njemačkoj. I ondje stoji da postoje veliki velike implicit životne opasnosti, odnosno obveze vezane uz starosnu dob stanovništva, zastarjele sustave socijalne sigurnosti, mirovinske sustave, ali i nove pojave poput izbjeglica. Do 2020. godine Njemačka će upravo zbog toga imati veliki, veliki porast rashoda te obveze rastu i za mnoge druge države poput Luksemburga recimo Nizozemska će imati oko 300% veći eksplicitni i implicitni dug. Dakle, postoji istraživanje koje uspoređuje različite zemlje. Moje pitanje za vas je, s obzirom na zabrinjavajući razvoj stanja u pogledu duga i u onim državama koje su do sad bile e, dobri da to tako kažemo, očigledno je da će biti potrebno provesti e, mnoge reforme, poglavito u mirovinskim sustavima, a biti će potrebne i mnoge druge promjene. Hvala vam lijepa. Ja sam bila izvjestiteljica prošle godine vezano uz godišnji pregled rasta i mislim da sasvim sigurno treba reći da postoji pozitivna veza između preporuka koje je dao Europski parlament i onoga što vidimo sada ovdje u vašim predlozima za novi europski semestar. No, ja bih se htjela usredotočiti osobito na preporuke za europodručje. Naime, smatramo da činjenica da se zalažemo za pravu raspravu o fiskalnom stavu, da to već predstavlja napredak. Euroskupina je to također prihvatila, dakle europodručje sebe sada vidi kao gospodarski entitet. Budući da se vidimo kao gospodarski entitet, moramo povesti raspravu o tome kako to da ostvarimo istodobno napredak, a E, ispunimo i svoje fiskalne, e, gospodarske i socijalne ciljeve u europodručju. Ja mislim da je to moguće ako omogućimo državama da ulažu, smanje socijalne nejednakosti, a sve to će dovesti do viših stopa rasta diljem europodručja i olakšat će nam fiskalnu konsolidaciju. To bi trebali biti sastavni dijelovi eh, pravog razvoja stanja u državi eh, u europodručju, a eh, uvjet za to je da sve države koje sudjeluju u europodručju imaju sredstva za ulaganje, a to nemaju. Hvala vam lijepo, potpredsjedniče Dombrovskis, izvolite. Hvala vam. Kada je riječ o implicitnom dugu u kontekstu demografskog razvoja. Uistinu to je nešto što trebamo uzeti u obzir, a osobito kada je riječ o dugoročnoj održivosti našeg socijalnog sustava, mirovinskog i zdravstvenog sustava i to je nešto čime se već bavimo u europskom semestru kroz preporuke za pojedine zemlje, primjerice povezujući mirovinsku dob, odnosno dob za umirovljenje sa očekivanim trajanjem života i sa drugim reformama kojima nastojimo poboljšati dugoročnu održivost naših sustava i što e, prije se pozabavimo tim zabrinutostima, to ćemo manje ispravaka morati napraviti. Ako to budemo odgađali, možda će ispravci koje budemo morali napraviti biti mnogo veći. E, naravno, potrebne su i odgovarajuće pripreme. Što se tiče preporuka za europodručje i prioritete kao što su e, fiskalna konvergencija, e, kao što su smanjenje socijalne nejednakosti, gospodarski rast. To su dakako pitanja kojima se i komisija bavi. Dakle, konvergencija na gore prema boljem nije samo vezana uz europski semestar, to je nešto čime se bavimo i u svojim prijedlozima vezanim uz dovršenje gospodarske i monetarne unije, a o tome ćemo nešto reći i u sljedećoj fazi izvješća petorice predsjednika. Ulaganja su nešto o čemu govorimo od samog početka mandata ove komisije, a smanjenje socijalne nejednakosti je nešto čemu ćemo posvetiti više pozornosti upravo u ovogodišnjem europskom semestru, kao što je to izrijekom navedeno u e, izvješću o godišnjem rastu, odnosno u pregledu godišnjeg rasta. Hvala vam lijepo, povjerenice Tajsen. Hvala i vama. Veoma kratko nešto ću reći vezano uz inicijativu za mlade. To mi je pitanje postavljeno. Mi smo prije nekoliko dana predložili da je e, potrebno učiniti više za mlade ljude jer smo imali e, dojam da postoji čitav jedan naraštaj koji se osjeća zaboravljenim, izostavljenim e, i vidimo međutim da sada nezaposlenost radi mladih pada govorimo i o strukturalnim reformama, rezultati tih reformi vidjet će se u narednim godinama, ali potrebno je u tu svrhu i više uložiti Europski parlament već je odobrio dio proračuna, a mi smo predložili da se milijarda eura doda inicijativi za zapošljavanje mladih. Još jedna milijarda e, će doći iz e, TSF-a za tu svrhu. Dakle, e, biti će to velika financijska potpora upravo tom području. Zatim, objavili smo i program za nove vještine vještine u sklopu programa koje se odnosi na obrazovanje i, strukovno e, obrazovanje, odnosno izobrazbu. E, predlaže se dvostruko obrazovanje kako bi ljudi mogli, mladi ljudi iskoristiti i mobilnost kako bi mogli prelaziti granice. E, želimo zato E, dodatno razviti Erasmus Plus i Erasmus Pro, dakle e, da ljudi koji e, se bave upravo stručnim usavršavanjem to mogu iskoristiti i to duže vrijeme. Sada ti takvi programi mogu trajati samo mjesec dana, mi predložimo da mogu trajati šest mjeseci do godinu dana. Zatim što se tiče dobrovoljnih e, snaga predlaže se e, da se mladim ljudima omogući da svoju volju, da daju svoj prilog putem dobrovoljnog rada, mogu iskoristiti i u inozemstvu i na taj način steći dodatna iskustva uključujući profesionalna iskustva. Ondje mogu naučiti jezik, mogu naučiti određene vještine koje će im biti potrebne za pronalaženje radnog mjesta. Steći će neke socijalne vještine koje ne bi stekli u školi ili na sveučilištu i steći će ono što im je ključno, a to je radno iskustvo. Što se tiče mirovinskih sustava, istinu važno je razviti drugi i treći mirovinski stup E, dakle, važno je da što veći broj ljudi može iskoristiti drugi mirovinski skup. Hvala vam lijepo, povjereniče Moskovici. Ono što možemo ustanoviti je da neke, neke međunarodne instance poput G20, MMF i OECD smatraju da u ovoj situaciji kada je gospodarski rast e, preslab, kao što je slučaj u Europskoj uniji, treba uistinu pokrenuti čitav stroj, dakle monetarna politika je već akomodativna i to trajno. Junkerov plan je također e, osnažen i produžen e, zahvaljujući e, novoj reformi EFSI-a. Imat ćemo 100 milijardi eura do 2020. Mnogo je bilo riječi o strukturnim reformama koje se trebaju okrenuti prema ljudskom kapitalu, obrazovanju i sl. Dakle, tu je još e, proračunska politika. Tu se može ustanoviti da se provodi proračunska konsolidacija koja daje rezultate 1,5% i e, dakle sada je trenutno e, neutralna agregiran proračunski doprinos. Ako se želi e, maksimizirati gospodarski rast, treba jedan dakle pozitivan proračunski doprinos. Dakle, komisija želi da se o tome povede rasprava i da se shvati da je e, potrebno, e, potrebne su kolektivne fiskalne poticajne mjere kako bi se isto tako razriješile razlike e, unutar ekonomske monetarne unije. Dakle, riječ je o određenom obliku konvergencije. Na Euroskupini se povela rasprava o tome, oni su priznali da je to jedan pristup koji je pozitivan Vidjet ćemo kakvi će biti zaključci. E, predsjednik Euroskupine je na konferenciji za novinare rekao da smo u prijelaznom razdoblju i to je zapravo jedna nova faza ekonomske politike e, koja je pred nama. Hvala vam lijepa. Ako mi dopustite posljednju minutu, dala bi dala bi gospođi Rašatije, Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ispričavam se povjerenicima. Nažalost, mi smo bili na sastanku predsjedništva Europskog parlamenta i s tog razloga sam zakasnila na sastanak. Dakle, nije riječ o pomanjkanju interesa za ovu temu. Htjela bih se osvrnuti na borbu protiv socijalnih nejednakosti kroz tržište rada i zapošljavanje. U ovom trenutku imamo nekoliko problema, dakle moramo integrirati mlade ljude bez kvalifikacije na tržištu rada, no isto tako treba pripaziti na osjetljive kategorije, na ranjive kategorije građana, kao što su žene, one su zbog krize izgubile radno mjesto. I treba isto tako moći brzo reagirati, reagirati na e, potrebe tvrtki. Hoće li nas to dovesti do toga da pomognemo državama članicama da zapravo uvedu neke izmjene u samu koncepciju osposobljavanja i obrazovanja. Dakle, mi i dalje stavljamo naglasak na sveučilišne studije koji dugo traju. Možda bi u ovom trenutku trebalo više staviti naglasak na priznanje kompetencija, što bi omogućilo veću mobilnost i e, bržu prilagodbu potrebama e, tvrtki na tržištu rada. Dakle, to bi dovelo do veće mobilnosti i do e, novih iskustava koje se mogu staviti u životopis i to s priznanjem kompetencija koje su stečene e, izvan radnog mjesta. I želim se vratiti na prijedlog povjerenice Tyson vezano uz dobrovoljni rad. Dakle, to su ljudi koji na taj način stječu neka iskustva. Mi moramo biti u mogućnosti da se takva stečena iskustva i kompetencije prepoznaju. Isto vrijedi i za žene koje se angažiraju na dobrovoljnom radu i e, bilo bi potrebno da ih se može, zahvaljujući priznanju tih kompetencija, ponovno integrirati na tržištu rada. Mislim da je Europski socijalni fond jedna od mogućnosti i jedan od instrumenata za postizanje tog cilja. Hvala vam svima i na pitanjima i na odgovorima. Dakako doći ćemo ponovno e, s vama u kontakt. Zahvaljujemo potpredsjedniku komisije Dobrovskom, e, povjerenici Tajsen, povjereniku Moskoviciju. E, bilo je ovo zanimljiva rasprava. Nismo čuli nikakve posve nove vijesti, ali čuli smo veoma jasne činjenice, jasne brojke i e, argumente od strane vas kao i od strane naših zastupnika. Hvala vam još jednom.